Malo ćemo promijeniti dnevni red. Četrnaest će doći prije točke trinaest. Počet ćemo odmah. Počinjemo točkom o 14. Oslobađanje potencijala istraživanja i inovacija u plavom gospodarstvu radi otvaranja radnih mjesta i rasta. E, ITRE je izvjestitelj, SED ima izvješće, gospođa Izabel Toma je bila izvjestiteljica. Danas ćemo imati razmjenu mišljenja o ovom mišljenju. I odmah dajem riječ e, Izabel Hvala gospodine predsjedniče. U prvom redu bih htjela pozdraviti e, inicijativu Europske komisije o plavom gospodarstvu e, jer od prvog priopćenja o plavom rastu i zapošljavanju e, koje, jedan, koje će dati milijon i pol novih radnih mjesta do 2020 E, ta, e, to priočenje je bilo hvale vrijedno. E, direktiva o prostornom pomorskom planiranju koja je sačinjava prepreku za razvoj plavog gospodarstva, pomorskog gospodarstva. Eh, zbog postojećih aktivnosti, zbog toga što smo na moru u jednom fluidnom okolišu, a ne čvrstom okolišu. Eh, taj eh, prostorni plan je bio prvi kamen temeljac za plavi rast. Sada imamo još druge prepreke. Imamo jedan dokument to je pitanje istraživanje. Istraživanje, dakle, osposobljavanje i podaci. Imali smo jedno izvješće o problemu podataka o prošlom e, sazivu. E, e, to je bilo vrlo teško za daljnji razvoj u planiranju E, ovdje govorim o pomorskoj energetici, ako nemamo batrimetriju, ako nemamo um, e, podatke o morskom dnu, da li su ona pješćana, kamenita i tako dalje, onda je teško e, se upuštati u investicije bez rizika. Sva ta pitanja se postavljaju i danas. Kako bismo potakli ovo plavo gospodarstvo, e, moramo e, nadeći ove prepreke. Ja pozdravljam iskreno ovu inicijativu e, komisije. Imamo niz problema ovdje koje trebamo riješiti u našem izvješću i na kojima treba poraditi. Po mom mišljenju u prvom redu nemamo nikakvu definiciju plavog gospodarstva. Ne znamo što staviti u to. Trebamo li napraviti definiciju, u najmanju ruku popisati aktivnosti, e, dati okvir e, za aktivnosti koje se mogu uključiti u plavo gospodarstvo. E, recimo nova pogonska goriva, vodik i tako dalje. To su već tra tradicionalne teme na ovom području. Zatim on, e, ribarstvo, e, ribarski alat koji manje šteti e, morskom okolišu. Sve to spada u plavi rast. Druga tema ili druga točka ovog priopćenja je pristup istraživanju i osposobljavanju. Tu imamo realan problem financiranja. E, u istraživanju i osposobljavanju, obrazovanju imamo neke prijedloge koje nam je dala komisija. E, to su godine E, svjetlosti koje nam ovdje predstoje da bismo dobili sve podatke. Kad govorim e, o, o pomorskoj politici koja će e, biti funkcionalna, onda zaista trebamo imati podatke. Podaci o vodenim resursima E, i sve te teme financiranja, sve to treba istražiti pod povećalom. E, odbor regija koji je, također e, potakao ovu temu financiranja i oni se slažu. Trebamo imati podatke o troškovima troškovima planiranja i prikupljanja podataka kako bismo kako ne bismo ostali bez sredstava. E, stoga ćemo morati biti ambiciozniji i precizniji. Imati također i preciznije ciljeve. Treća. Malo smo promijenili dnevni red. E, e, još o financijama. Komisija kaže da trebamo E, kako to reći. E, e, javne institucije moraju dati podatke. Podaci moraju biti javni i transparentni. Ali postoji i rizik prijenosa podataka iz javnih u privatne institucije na primjer, oni svi koji primaju podatke, bilo privatne ili javne institucije, e, oprostite, teško se koncentrirati ako razgovarate, oprostite. Svi koji dobivaju državnu pomoć imaju obvezu da e, dijele podatke. Četvrto, Tu se opet radi o financiranju. Što je predviđeno za obzor 2020. E, e, obzor 2020 e, je već uključen u Junkerov plan. Ovdje sada govorimo o istriživanju na području pomorstva, mora ne, ne možemo sve napraviti e, odjednom. I tu treba točno analizirati stvari i moramo se usmjeriti malo točnije, moramo definirati ciljeve kako bismo znali kamo će ići sredstva. Tako, to su isto i razmišljanja odbora regija. Onda imamo još problem e, obrazovanja i osposobljavanja. E, komisija e, je dotakla to pitanje i naglasila da je to imperativ, dakle visoko obrazovanje i istraživanje je tu u pitanju. To, to će imati odraz na gospodarstvo i imamo e, visoko obrazovane inženjere, ali imamo i druge radnike koji nisu nužno istraživači. To e, je e, jednako važno kao i visoko obrazovanje, dakle ti niži kadrovi su važni. I posljednja točka E, to je osnovno e, i primijenjeno istraživanje. U duhu komisije e, je osnovno istraživanje je u rukama i javnih i privatnih institucija. Međutim, moramo paziti da primijenjeno istraživanje ne ubije, da tako kažemo, E, osnovno istraživanje. Ne smijemo previše naglasiti e, primijenjeno istraživanje. Tu treba biti oprezan. I na kraju da sažmem, mislim da sam sve teme obradila. E, ispričavam se još jedna stvar koju nisam napomenula. Plan investicija za rast koji, o kojem sada raspravlja parlament. E, e, e ne znamo točno koliko e, će se to odraziti na stvaranje radnih mjesta, naročito u, na ovom području u kojem govorimo. Mislim da sam sve spomenula. E, gospodine predsjedniče, ovo je tek prvi ostvrt. Ja sam napomenula ili nabrojala samo najvažnije točke izvješća. Naravno, e, rasprava je široko otvorena i svi prijedlozi kolega i kolegica će biti dobrodošli. E, mada dajemo samo mišljenju, mislim da smo najpomorski odbor u parlamentu. Ima li netko nešto za reći o ovoj prezentaciji koju smo upravo čuli od Izabel? Nema e, primjedbi. E, Matthew King ima riječ koji e, predstavlja Europsku komisiju. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala lijepa što ste me pozvali da budem prisutan na ovom odboru danas. I zahvaljujem naročito gospođi Toma na ovu vrlo dobru analizu priopćenja u, o inovacijama u plavom gospodarstvu. E, evo, e, jedan kolega je zatražio riječ, e, oprosti, malo kasnimo, evo izvolite, imate riječ. Kolega imate riječ. kolegice imate riječ bi, bi, biti ću kratka jer je to, to sam bila ja, da, da, ja sam tražila riječ. Govorila sam sa gospodinom Pitu. Zato, zato si rekao kolega. Sve je transparentno, Antonio. To je sve. Izvoli. Ovo je drugo priopćenje komisije o ovoj temi Mislim da je to solidnija osnova za istraživanje mogućnosti e, e, e, stvaranja novih radnih mjesta na tom području. Mm. Kolega, kolegica je već sve uglavnom spomenula, međutim ja bih rekla da sve, sva sredstva za ovaj veliki projekt mm, koji je dio obzora 2020 E, e, to je pitanje koje bi moglo ugroziti nove pristupe i nove zakone koje će biti osnovom e, plavog gospodarstva. I zbog toga trebamo surađivati kako bismo identificirali druge mogućnosti financiranja. Ako nemamo mogućnost da sve isfinanciramo, trebamo identificirati prioritete. Moramo iznaći e, neke načine financiranja. Po mom mišljenju, ako bismo e, se e, požurili, bilo bi to bolje za gospodarstvo općenito. Svi su se kolege i kolegice izgleda probudili. Claudio ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, htjela sam e, e, čestitati izvjestiteljici Izabel Tomas to je vrlo dobra osnova za našu raspravu o plavom gospodarstvu. Imamo mnogo dobrih ideja. E, naravno, o tome ćemo detaljnije raspravljati e, u toku sljedećih nekoliko mjeseci. Moramo usko surađivati e, sa svima koji su ovdje uključeni u jer plavi rast može značajno doprinijeti razvoju društva i to je dio integriranih pomorskih politika. E, plavi rast je važan kako bismo unijeli e, dinamiku u pomorskim aktivnostima. E, tu je naročito važno i stvaranje novih radnih mjesta. Moramo usko surađivati sa javnim tijelima na nacionalnoj i regionalnoj razini kako bismo zaista dobili strategiju koja koristi moru. Mm, e, kao što je rečeno, to će stvoriti mnogo radnih mjesta do 2020. E, Portugal, a i druge zemlje smatraju da je ovo novi pristup novim investicijama to će dovesti do prosperiteta i e, intenzivijeg zapošljavanja u našoj regiji. Sve to treba imati na umu. Što trebamo znati sada? Moramo znati e, na koje se prioritete moramo e, usredotočiti. E, dakle, riblje farme, tehnološki, tehnološke inovacije. Moramo olakšati pristup poduzetnicima koji žele investirati u nove tehnologije kako bi povećali proizvodnost i konkurentnost. E, e, veliki broj zemalja je investirao mnogo u biotehnologije. Portugal je jedna od tih zemalja. E, zajedno sa Španjolskom sada osnivamo jedan Iberski institut za istraživanje Moramo stoga gledati nove tehnologije. Moramo pomoći istraživačima da rade svoj posao i osigurati stratešku vezu sa sveučilištima i istraživačkim centrima. Htio sam naglasiti i važnost e, morske energije, energije valova. E, to je važno za našu budućnost te e, energije e, zahtijevaju mnogo istraživanja. Imamo sada niz projekata koji su u razvoju. U Maderi, ja dolazim iz Madere, e, energija iz morskih trava sada proizvodi 30% energije na našem otoku. Važne su takove inicijative, naročito za otočne regije. E, e, moram spomenuti jednu vrlo važnu temu s kojom se treba pozabaviti na razini istraživanja investicija mala i srednja poduzeća. Postoje sto, stotine malih poduzeća koje se bave vodenim sportovima, e, rekreacijskim ribarenjem, bilo bi zanimljivo vidjeti kakva će tu biti strategija, kakvu podršku te poduzeća mogu dobiti od nas. Plavo gospodarstvo ima veliki potencijal za gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta. Isto kao i zelena ekonomija prije desetak godina. E, svi shvaćamo važnost zelene ekonomije, zelenog gospodarstva, ali isto tako moramo tretirati i plavo gospodarstvo. Hvala stoga za ovu mogućnost e, da mogu izraziti svoje mišljenje. E, nadam se da ćemo svi doprinijeti onome što se nadam da će biti dobro mišljenje. Hvala, Hvala Klaudija. Hvala. Gospodin Finč ima riječ. Thank you very much, Mr. Hvala gospodine predsjedniče. radna mjesta i rast ne proizlaze iz dugoročnih subvencija ogromnim tvornicama i francuskim i španjolskim ribarskim flotama. Trebaju nam inovacije, i to tehnološke inovacije koje će e, podržati održivost i na taj način ponovno vratiti nacionalna prava vlasništva. Dakle, kao što poljoprivrednici imaju vlasništvo nad e, tlom, onim e, koji se bave ribarstvom trebaju također poticaj za bolju budućnost. Kada je riječ o tehnologiji, ako ona omogućuje bolji ulov od strane velikih brodova, onda to može poboljšati stvari, a isto tako e, to uvodi poticaje koji idu na štetu nelegalnog i neodrživog ponašanja. Nadam se da će ovo izvješće to uzeti u obzir, no ne očekujem ipak da će to tako biti. No, pretpostavimo da umjesto e, mali ribari da e, njima da prednost i da oni koji podržavaju lokalno gospodarstvo treba imati prilike se ravnopravno natjecati umjesto da se daju ogromne subvencije velikim poslovnim subjektima. Hvala. Sigurno Izabel nije govorila samo o velikim poduzećima. Dajem riječ e, kolegi Janu Negadi. E, želim čestitati gospođi Toma na ovom lijepom izvješću. Evo samo dvije napomene koje smatram ključnima. Dakle, kao prvo, je prepoznavanje i razjašnjavanje onoga što je plavi rast, a mislim da ste tu upravo u svojoj analizi, a također treba napomenuti e, kako se to nadovezuje na Europski fond za strateška ulaganja i na Junckerov plan zato jer ja sam e, izvjestiteljica u sjeni za taj plan, nisam e, čula da se tam e, u tom planu spominje išao o plavom rastu. Dakle, trebamo vidjeti kako se mogu izvojiti sredstva za to i kako im se malim, malim i srednjim poduzećima može staviti na raspolaganje ta sredstva. Werner Kun ima riječ. E, to je e, upravo ono što je rekla e, izvjestiteljica. Moramo razmisliti o tome kako ćemo smoći strateške sredstva. 300 milijardi koja će generirati Europska komisija, koji će dio doći za ove projekte. E, koliko će se dati za ribarstvo. Tu trebamo razviti e, ono što želimo, a to je naročito važno za mala i srednja poduzeća. Infrastrukturu e, ribarskih luka njih treba izgraditi i renovirati. One su sada u jadnom stanju. Veliki monopoli od Francuske, Španjolske, E, koji tamo vladaju svime e, tu e, to izgleda gotovo kao velike pomorske bitke sa Nelsonom. Mislim da smo da smo da smo to nadišli već. Imamo mnogo malih i srednjih poduzeća koji žive od ribarstva, koji moraju hraniti svoje obitelji E, e, ribarstvom. E, moramo gledati da njima ide u bolje u budućnosti, jer upravo ta mala i srednja poduzeća stvaraju radna mjesta. Mogu si predstaviti da se pozabavimo time kako možemo ostvariti vezu između tradicionalnih ribarskih obrta i turizma. imamo u poljoprivredi recimo seljački, tu, seoski turizam gdje ljudi idu pa muzu krave na dobrima, e, to je jako razvijeno. A e, i to trebamo i na moru, to trebamo strateški pomoći. E, možemo govoriti o velikom plavom pojasu, o energiji vjetra, ali moramo se koncentrirati na na dvije stvari, e, Izabel. Poboljšanje infrastrukture u ribarstvu i poticanje malih i srednjih poduzeća, poticanje veze između tradicionalnih ribarskih obrta i turizma. To je važno. Dragi kolege, e, evo sada je došlo do razmjene između gospodina Kuna i Finča, gospodina Kuća Ne, nismo ovdje da bismo napadili, napadali jedni druge. Moramo biti pozitivni. E, krava nikad nije ljubičasta, e, ali more može biti plavo, zeleno, može imati mnoge boje. E, sada ću dati riječ našem prijatelju Joao Ferreri, našem prijatelju sada, jutros to nije bio. Hvala lijepa. Onda industrije Ja sam iz odbora za industriju koji je nadležan u ovom predmetu i izvjestitelj sam za pitanje inoviranja plavog gospodarstva i smatram da će mišljenje ovoga odbora biti doista cijenjeno upravo zbog toga. Komisija ima jednu viziju koju smatram pogrešnom. Ona je previše restriktivna. Komisija je izdala komunikaciju, priopćenje o inovacijama u plavom gospodarstvu i o njegovom potencijalu za rast i svi si mogu pročitati to priopćenje, tu komunikaciju. I ako budete to učinili, vidjet ćete da kada se govori o plavom gospodarstvu, zapravo se misli na iskorištavanje morskog dna. Plavo gospodarstvo, međutim, je pojam koji to daleko nadilazi. Mislim da je to ispravno stajalište i to podrazumijeva čitav niz djelatnosti, tradicionalnih djelatnosti i naravno među prvima je ribarstvo, ali tu je i akvakultura, brodogradnja, pomorski prijevoz, a također i novije djelatnosti poput energetike i e, korištenja energetskih izvora i također e, rudače, biotehnologije i tako dalje. I na taj način trebamo promatrati plavo gospodarstvo. Nadam se da će ovo izvješće koje se izrađuje uspjeti i ispraviti ono što smatram da se usredotočuje samo na e, pitanje iskorištavanja morskog dna. Uvijek govorimo o inovacijama, o mogućnosti stvaranja radnih mjesta kada govorimo o gospodarstvu. Ribarstvo je tradicionalna djelatnost, ali je isto tako djelatnost koja ima svoju prošlost i svoju budućnost. Dakle, ne možemo govoriti o inovacijama i e, stvaranju novih radnih mjesta a da ne pridamo istu važnost tome kao i novim djelatnostima, a one naravno moraju biti međusobno kompatibilne jer se ipak napokon odvijaju na moru, no sve to treba postići bez bespotrebnih sukoba gdje jedna djelatnost ugrožava drugu. Evo, ja bih molio da u ovom izvješću za odbor i tre se vodi o tome računa, no također mislim da je ovo mišljenje za koje je zadužena Izabel Toma doista važno zato jer može unijeti u to naše stavi može ojačati ovu viziju koja možda nije vizija većine kolega u ITRE-u ili u drugim odborima i zato je upravo važna važno ovo mišljenje odbora za ribarstvo i ja pridajem veliku važnost tom mišljenju i htio bih e, surađivati s Izabel na tome, naravno ako ona bude spremna na to, jer smatram da ovo mišljenje može biti koristan doprinos ovome izvješću i također e, budućem djelovanju Europske komisije na ovom području. Hvala. Hvala, Joao. E, prije no što dam riječ Matthew Kingu, E, sad ću vam samo, e, ću vas samo obavijestiti da su s nama učenici e, visoke pomorske škole iz Pariza. Pozdravimo ih. Matiju, ovaj puta si zaista dobio riječ, izvoli. Hvala još jednom gospodine predsjedniče. Kao prvo želim reći da je doista čast biti ovdje na odboru. Ovo je prvi puta da Odbor za ribarstvo održava jednu e, širu raspravu o plavom gospodarstvu, a naravno ribarstvo je najvažnija tradicionalna djelatnost u plavom gospodarstvu. Dakle, ako govorimo o zacrtavanju okvira oko plavog gospodarstva ili o definiciji istoga, naša je vizija uključiva, inkluzivna, dakle mi razmatramo i tradicionalne sektore, dakle remont brodova, brodogradnju, E, prijevoz za ribarstvo i tako dalje, ali također vodimo računa i o čitavom rasponu novih e, djelatnosti koje bi također mogle potaknuti rast i stvoriti nova radna mjesta u Europskoj uniji. U našoj komunikaciji o inovacijama e, tvrdimo sljedeće, kako bi se ostvario potencijal plavog gospodarstva, kako bi se otvorila nova radna mjesta, moramo ulagati u nove tehnologije i u osposobljavanje radne snage. To su mjere koje moramo primijeniti. Imamo program Obzor 2020 koji izvaja značajna sredstva za istraživanje u plavom gospodarstvu i u sektorima poput obnovljivih izvora energije iz mora i to je također jedna mogućnost koja otvara e, također veliki potencijal u budućnosti, naročito za novije zemlje članice. Zatim tu su poljoprivreda, turizam i također e, veza između ribarstva i turizma, razvoj luka i nastojanje da se pribavi više sredstava za ulaganje u priobalnu infrastrukturu Europske unije i to ima sve veći politički zamah. E, imamo izvješća u Europskom parlamentu koja su važna E, kako bi se podarila politička vidljivost plavom gospodarstvu. Mislim da to vrijedi spomenuti. Postoji čitav niz e, pitanja koji, koja su postavili gospođa Toma i e, drugi koji su uzeli riječi, nastojat ću kratko govoriti na njih. Kao prvo, ne postoji definicija plavog gospodarstva. Ono što smo rekli jest da plavo gospodarstvo obuhvaća sve gospodarske djelatnosti koje se odvijaju na moru. Poteškoća leži u određivanju razmjera ovih djelatnosti kako su one dan danas zato jer imamo nacionalne urede za statistiku koji djeluju na način na koji djeluje prikupljanje podataka i zapravo teško je odrediti koliko su veliki ti sektori tako da zapravo sada pokušavamo ustanoviti koji je potencijal rasta i stvaranja novih radnih mjesta u ovim područjima, no prema prvim procjenama otprilike 4,5 milijuna ljudi rade u djelatnostima koje su povezane s morem u Europskoj uniji i možemo povećati za taj broj za još milijun i pol do 2020. godine. Možda nemamo povjerenja u pouzdanost tih podataka, ali to su ipak brojke koje ukazuje na potencijal plavog gospodarstva. Također zamislimo da e, govorimo o e, korištenju morskih resursa na način e, koji treba biti održiv radi budućih generacija. Ne možemo izrabljivati biološki, genetski, mineralni potencijali i resurse mora niti možemo e, stalno svoju industriju temeljiti na proizvodnji ugljika na način koji će iskoristiti, e, koji će uništiti koristi koje imamo od oceana i također i e, koji će ugroziti i okolišne usluge koje pružaju oceani, recimo oni zarobljuju CO2, a alge nam daju kisik. Dakle, to je vizija koju komisija ima danas. Mi nastojimo uvjeriti ne samo ljude u komisiji nego i drugim europskim institucijama da s obzirom na povećanje stanovništva na vjerojatno 9 milijardi i na e, sve manje raspoloživih resursa naročito u zemljama u razvoju da treba iskoristiti naročito u pomorskom gospodarstvu ove mogućnosti koje nam se nude za rast i otvaranje radnih mjesta. Naravno, još ulazi u to i novi aspekt, a to je primjena Junkerovog plana i to je još jedno pitanje koje je postavio čitav niz govornika. Do sada smo govorili da surađujemo sa Europskom investicijskom bankom kako bismo prepoznali projekte i ideje koje su iznijele zemlje članice i to upravo projekte koji bi imali povoljan učinak na plavo gospodarstvo. No, naravno, politička vidljivost plavog gospodarstva i izvješća odbora ITRE i odbora PEŠ će u tome igrati ulogu. E, sama komisija neće biti odlučujući čimbenik u odlučivanju o tome u kojem će pravcu krenuti ta izvješća, tako da mislim da je to važno također naglasiti. Evo, da odgovorim još neka pitanja. E, ne postoje posebno izvojena sredstva za plavo gospodarstvo. Naravno, to je Ahilova peta, no s druge strane, ipak postoje drugi izvori financiranja koje možemo iskoristiti kako bismo razvili pravo, plavo gospodarstvo. Recimo u obzoru 2020. postoji jedan poseban dio koji je posvećen plavom rastu, a također imamo i druge elemente obzora 2020. koji su namijenjeni razvoju energetike i tu možemo iskoristiti e, ta sredstva za e, financiranje takvih projekata na morskom području i e, također imamo i sredstva za sektor poljoprivrede i također E, socijalni fond i regionalni fond, iako su zapravo e, možda tu sredstva nešto manja, ali barem e, na Atlantskom bazenu smo regionalnim vladama i zemljama članicama omogućili da prepoznaju neke konkretne planove za razvoj atlantskog gospodarstva i na taj način smo okupljajući ljude u te mreže ohrabli postepeni razvoj projekata velikih razmjera uz korištenje europskih fondova koji su bili potrebni upravo za infrastrukturu za razvoj plavog gospodarstva i to su dugoročni projekti. Neće iznenada europska e, električna mreža biti preplavljena e, energentima iz mora u sljedeće dvije do pet godina, ali na duži rok možda ćemo imati značajniji razvoj situacije. Dakle, to su istraživanja koja su tek u ranoj fazi, a također zadobivaju tek u početku početnu političku volju i vidljivost koje će biti potrebne kako bi se to razvilo. Kada je riječ o osposobljavanju i e, profesionalnom usavršavanju. Istina je da smo razmotrili mogućnost povezivanja sveučilišta sa poslovnim svijetom i sa istraživačkim ustanovama, no e, ne vodimo računa samo o inženjerima, potrebni su nam naravno kako bismo radili na moru, a oni su uglavnom e, zaposleni u naftnoj industriji, no trebaju nam inženjeri koji će raditi u drugim sektorima kako se oni razvijaju, no također valja napomenuti da će nova radna mjesta nastati u čitavom e, nizu e, sektora. U Pela Loire imaju jedan zanimljiv program kojim se nastoji razviti lanac dobavljača za obnovljive resurse iz mora jer su vidjeli da će tu nastati radna mjesta za električare, vodoinstalatere i također ostale slične djelatnosti koje će raditi na održavanju nekih objekata koji će biti na otvorenom moru i to su stvarna nova radna mjesta koja se mogu zadržati u Europskoj uniji i to je jedna od dodanih vrijednosti ovog koncepta koji se temelji na plavom rastu. Dakle, nije riječ samo o novim djelatnostima, novoj tehnologiji, nego i o revitalizaciji tradicionalnih priobalnih zajednica. Kada je riječ o obvezi razmjene podataka, koje bi trebala imati javna tijela, dakle, naš je stav sljedeći. Dakle, do sada je to bio dobrovoljan postupak i u tome sudjeluje otprilike stotinu tijela državne vlasti koje razmjenjuju podatke i prikupljaju podatke kako bi ih mogli koristiti stručnjaci, geolozi, batimetristi i tako dalje. I na temelju tih podataka oni mogu izraditi detaljne karte morskog dna i razumjeti kemiju mora, barem onih mora koji se nalaze na europskim granicama. I to je do sada bio dobrovoljan proces zato jer su državne ustanove pod određenim pritiskom kako bi zadržale te podatke i ostvarile dobit od tih podataka. Recimo, e, kartografi žele izrađivati karte i potrebni su nam e, ti podaci kako bi mogli prodavati te karte. Evo, to je vrlo pojednostavljeno, ali kada smo okupili ta tijela, ona su vidjela da e, to ima i veće koristi ako se usporedi njihovo znanje i njihovo do sada stečeno iskustvo. E, mogu pretpostaviti da će se to i nastaviti na srednji rok, no zapravo treba sada vidjeti kako u to uključiti e, privatni sektor, dakle bile to naftna poduzeća ili e, oni koji grade vjetroelektrane i tako dalje i oni prikupljaju goleme količine podataka o, o moru, o plimama, o kemiji, o fizikalnim svojstvima mora i morskog dna, ali nemaju obvezu razmjenjivati te podatke i kad bismo mogli ih potaknuti na veće sudjelovanje u tom procesu i u razradi jednog zajedničkog korpusa znanja o europskim morima i oceanima, onda bismo mogli potaknuti i više ulaganje u more, zato jer je to osiguranje također, e, dakle, takvo E, ulaganje u objekte na moru ovisi i o razini svijesti i o, oblažavanju rizika, a to iziskuje znanje i razumijevanje. Evo, ako, bismo mogli potaknuti jedan takav proces, to bi koristilo i plavom gospodarstvu. Naravno, osnovno istraživanje i dalje i važno i e, u sklopu programa Obzor 2020. ćemo provoditi i dalje temeljno istraživanje i e, neću tvrditi da će biti to plavo gospodarstvo toliko inovativno da e, ćemo zanemariti osnovno razumijevanje oceanografije koje nam je potrebno. Trebamo e, imati više saznanja o dubokom oceanu, o strujama, o tome kako oceani djeluju kao e, fizički entitet. To je doista bitno da čovječanstvo bude svjesno toga i da to razumije i u sklopu obzora 2020. nastavit ćemo raditi na tome. Evo, pretpostavljam da bi predsjednik htio da završim. Evo. U redu. Evo. Mislim da je ispravno reći da smo zahvalni na ovom dijalogu sa zastupnicima u parlamentu, bilo kolektivno ili pojedinačno, o razvoju plavog gospodarstva, o potencijalu istoga i o tome kako je potrebna politička podrška da bi se to ostvarilo. Ovo je jedan važan trenutak za Europu kada Europa e, raspolaže sa relativno malo gospodarskih mogućnosti. Mislim da će zemlje članice dobro primiti ovu poruku, a također zajednica donositelja odluka je sve veća, e, zapravo e, sve više broji ljudi koji razumiju potencijal plavog gospodarstva i znaju da plavo gospodarstvo može ostvariti konkretne rezultate. Evo, s time bih završio, gospodine predsjedniče. Hvala. Hvala, Matthew čujemo kroz ovo tvoje izlaganje, tvoju strast za plavo gospodarstvo. Već smo imali prilike da to, na tome radimo kroz Atlantsku strategiju. A sada dajem riječ Izabel koja će zaključiti raspravu. Nastojat ću brzo zaključiti jer imamo i druge rasprave. Htjela bih zahvaliti kolegama i kolegicama i reći im, e, naročito Žao Ferreri i drugim kolegama, e, da ću vrlo rado surađivati s njima. E, dobro će biti da imamo ljude iz ITRA koji dobro poznaju tu temu. Ovo što je rekao predstavnik komisije je važno. Trebamo definiciju koja nije iscrpljuća, iscrpna. E, gospodin Ferrera se toga sjeđa. E, plava, plavo gospodarstvo se tiče svih. Mnogi smatraju da je plavo gospodarstvo samo iskorištavanje morskih resursa i, i, ili morske tehnologije i da tu nisu uključene e, tradicionalne aktivnosti. Još gore, tradicionalne aktivnosti se ne smatraju inovativnima, a one to mogu biti, zaista to mogu biti. E, e, recimo pogon ribarskih brodova je tu također jako važan. Tu su važne inovacije da pređemo na neka nova goriva, na neke nove pogone. E, isto se tiče i selektivnosti u e, ribarstvu i to je inovativno. E, lista nije, je, lista je otvorena. Moramo tu uključiti mnoge aktivnosti i mnoge elemente. Ali isto tako moramo integrirati i sve dionike Mnogo smo govorili o financiranju, Klaudija i drugi su to spomenuli. E, zaista mislim da a, komisija se potrudila u svom izvješću da nabroji neke stvari. E, trebamo e, znati cifre i nastojati nama će još više sredstava ali e, nije nam cilj da trošimo javna sredstva već nam je cilj da privučemo i privatni sektor a da bismo to napravili što treba trebamo s jedne strane e, imati vidljivost aktivnosti trebamo imati podatke kako bi investitori znali u što će investirati E, i da to ti podaci dođu brzo, da, ne to, da to ne traje godinama. A isto tako e, e, moramo imati osposobljavanje. Mnogo nas posla očekuje. Mislim da eh, upravo ste rekli imamo mnogo mogućih izvora, ali nemamo ni jedne rijeke. Eh, sve te točke su raštrkane i na kraju eh, more ne dobiva dovoljno financija. jer more nije dovoljno priznato kao područje, e, neizmjerno područje inovacija. E, to je ukratko ono što sam htjela reći. Sigurno sam zaboravila neke stvari. Da, e, Klaudija je rekla lokalni akteri i odbor regija moraju također biti uključeni u ovaj projekt. Ne znam više što sam drugo htjela reći, mislim da sam nabrojila sve. Imaćemo još prilike da se vratimo na e, ova pitanja. Hvala. Naravno, e, e, raspravo o nacrtu mišljenja će se ovdje odvijati 31. ožujka, a amandmani rok za njih je 6. travnja. E, u Itreu će imati e, glasanje 16. lipnja e, i to će se usvojiti u rujnu. Evo, to je izvješće. Sada dolazimo do sljedećeg, sljedeće točke dnevnog reda, to je točka 13. Zabrana ribolova lebdećim ili plovućim mrežama. Podsjećam vas da ovo izvješće je dodijeljeno a, et, ECD-u. U, CD A ovo izvješće je bilo dano socijalistima i 22. Eh, rujna smo čuli komisiju, pa smo onda imali razmjenu mišljenja. Mm, mm, povjereniku smo eh, rekli da eh, se izvješće treba povući. Međutim, danas Renata je na tome radila i danas ćemo slušati i čuti nešto o nacrtu izvješća. Izvjestitelj Izvjestiteljica je gospođa Renata Brijano. Hvala predsjedniče, hvala što ste mi dali riječi. Dakle, ovo je kompliciran predmet, već smo imali prilike o njemu raspravljati i ne tako davno, kao što nas je podsjetio predsjedniku upravo i s povjerenikom Vela kada smo govorili o budućnosti ovog predmeta. Što se tiče opće rasprave i svih studija koje smo u međuvremenu proveli, upoznaći se s e, znanstvenim svijetom u različitim e, zemljama koje su zainteresirane za ovaj tip e, ribolova, mogu reći da je i na ovom odboru došlo do slaganja da je prijedlog koji smo dobili od komisije u vezi ove složene tematike to a neke stvari su već bile riješene rješenje koje su da eh, je koje je komisija pružila je da su mreže eh, opasne Zašto? Zato što tamo gdje se već e, koriste, komisija je e, zaključila da, je, da ih treba zabraniti, međutim ne, nama se činilo da je to vrlo drastičnim rješenjem. Stoga smo nastojali napraviti i sastaviti izvješće, izvješće koje vam sada podastirem. Zašto smo mislili da je predrastično? Mislili, krenili smo od te pretpostavke da je zabrana e, loša pretpostavka i zbog toga on iz mog predmeta potpuno nestaje. Znači, mi reguliramo to pitanje. Dakle, baziramo se na nečelu kako valja e, te mreže zapravo e, koristiti na drugačiji način znanstveni Znanstveni svijet nam govori kako u nekim slučajevima one nisu opasne. Stoga smo izradili hipotezu na kojoj smo pokušali učiniti sve kako bi e, isključili nelegalnu upotrebu ovih e, mreža. Međutim, nedostajalo nam je podataka, a nedostajalo je podataka i u prijedlogu komisije. Zato smo proveli studiju iz koje smo dobili važne gospodarske podatke u koje obuhvaćaju 45 e, subjekata prepoznati u devet zemalja članica Europske unije, a 3640 e, e, plovila je bilo obuhvaćeno studijom. To su plovila e, manja od 10 metara, stoga spadaju u sektor malog ribarstva. Također smo saznali da instrumenti koje se koriste eh, su mali mali instrumenti se, koji su vrlo selektivni i koriste se samo u određena, određena vremenska razdoblja tijekom eh, godine. To je dakle, rekla bih, eh, gospodarsko-socijalni podatak od velike važnosti. Dakle, e, krenili smo od ovih analiza. Predlažem sljedeće. Prvi aspekt odnosi se na kontrolu, odnosno nadzor. Danas postoje problemi u korištenju ovih e, mreža. Međutim, oni se uglavnom odnose na njihovo nezakonito korištenje, što znači da ne trebamo demonizirati one koje mreže koriste na ispravan i legalan način toga želimo poboljšati kontrole u odnosu na korištenje ove vrste mreža, dakle lebdećih, odnosno plovućih mreža. Drugi aspekt je da se propisi koje, do, koje se donesu budu usmjerene na eliminaciju korištenja, nelegalnog korištenja lebdećih e, mreža. Mnogo je važnih e, detalja u svemu ovoma iz analize se vidi da u cijeloj Europi da se ovisno o mjestu u Europi, ovisno o ciljnim e, vrstama koriste različite metodologije i različite mreže s različitim e, veličinama. Dakle, ne valja generalaziri. ne može ista e, mreža imati isti učinak u različitim ekosustavima. I cilj je naravno e, štititi zaštićene vrste i to imamo stalno na umu. To su načela ZRP-a kojih smo se držali u ovom predmetu. S izvjestiteljima i Sjene održali smo već prvi e, sastanak gdje smo zapravo se dogovorili od temelja, odnosno pretpostavki od kojih smo krenuli. A s vama možemo dalje razgovarati o mogućim izmjenama. Ne znam je li ovo dostatno ili treba ulaziti u detalje, no poslije mogu odgovoriti na sva pitanja. E, Hvala Renata. Prije no što dam e, riječ kolegama i kolegicama imamo dugi popis. E, rekao bih vam nešto kao zastupnik i predsjednik ovog odbora. E, koliko sam shvatio, velika većina naših e, povjernika želi da se izvješće povuče. To sam shvatio iz onog što je rekao povjerenik kad je došao ovamo. Komisija nije izvješće povukla i to mi je zbog toga žalim. E, žalim što izvješće nije povučeno. Kao posljedica toga, kao, još uvijek kao zastupnik, e, kažem da imamo e, da predložimo amandman za povlačenje. Međutim, govorim sada u svoje ime. Dati ću sada riječ kolegi Gabrielu Matou. Hvala predsjedniče, bit ću vrlo kratak. Ovo je vrlo osjetljiva tema, dogovorili smo se, to je već rečeno i to je neobično važno, no siguran sam da, da su kolege branili zabranu kako je tražila komisija srećom imamo i druge povjerenike, imamo i druge vizije koje se razlikuje od ove. Želim zahvaliti i čestitati Renati, jučer je bio rođendan, a nismo to rekli. Danas je izložila izvješće koja bez obzira na sve eliminira tu apsurdnu zabranu koja je bila u prethodnom e, prijedlogu. Želim isto tako ovom odboru reći da ako nema e, štete onda e, nema ni sankcija, stoga je zabrana u tom smislu besmislena. Treba raditi na, u tom smislu i to smo pokušali ovim objasniti u među pučanima u mom klubu zastupnika mi ne želimo ostaviti prostor za sumnju mi ne želimo imati zabrane za ono što ne treba biti zabranjeno. Dakle, treba biti posve jasno da se ni na koji način ne može primijeniti apsolutna zabrana na plovila za izvjesne instrumente i opremu. Govorim naravno iz iskustva koje imam u Galiciji. Mi želimo posve surađivati s izvjestiteljicom jer je poštivalo sve ono što smo već rekli. Obavještavam vas da sam e, ovlastio portugalsku televiziju da ovdje snimi nekoliko slika. E, evo, naročito za naše kolegu Žoa. E, dajem sada riječ o Hozeu. <clears throat> Hvala, gospodine predsjedniče. Doista, razgovarali smo o ovoj temi na komisiji, vrlo strastveno kad kad, no općenito smo se slagali. Slagali smo se kako ne treba zadržati e, ovu uredbu u ovom, ovoj formulaciji došla je nova komisija, imamo novog e, povjerenika, imamo i novi saziv e, parlamenta. Treba nam konsensus, konsens i to u vezi uredbe koje nije lako postići. Prijedlog koji je predstavila danas Renata je po mom mišljenju tehnički vrlo dobar e, prijedlog koji značajno poboljšava e, temu i doista je dobar temelj za uredbu. Ja sam htio napraviti korak naprijed Želio bih da neki oblici tradicionalnog ribolova budu uključeni jer nisu uključeni u e, prijedlog. Dosta smo o tome razmišljali. E, naime, kad se govori o duljini plovila, treba međutim vidjeti o kojim se plovilima i brodicama radi treba definirati sve to kako ne bismo ostavili prostor za sumnju. Tradicionalni e, ribolov je kompatibilan s održivim razvojem. Con esta propuesta que se nos trae, aún así yo quiero hacer otra segunda observación que es... Otišli smo i korak dalje. Čini mi se da je ovo malo previše. Ja ću izložiti amandmane, već sam razgovarao s izvjestiteljicom. Dakle, u tom smislu, u smislu ovog što govorim, formulirat ću amandmane. kako bi za sve, sva ribolovna područja i sektore se moglo naći rješenja i različita stajališta. Ovo je prvi put da razmjenjujemo e, mišljenje i nadajmo se da ćemo postići širi Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, first of all, I would like to reiterate uh, my position. Kao potpuna zabrana treba biti povučena, međutim to se neće dogoditi kako vidim, iako to na neki način potkopava zajedničku ribarstvenu politiku i regionalizaciju ide protiv e, malog e, ribarstva i odrazit će se na čitavu industriju. Nije istina da e, takvu zabranu možemo smatrati zanemarivom. Ja sam iz zemlje koja iz 2008 podnosi e, teške posljedice zabrane upotrebe plovućih mreža u Baltičkom e, moru. Moram e, reći da prijedlog izvjestiteljice jest dobar korak naprijed. Nedostaje nam međutim dobra definicija plovućih mreža. ne smijemo međutim širiti zabranu na ostalo, to je pretpostavka za budućnost. Imamo e, predloženu predloženu definiciju koju je dala komisija i koja e, veoma širi samu definiciju a i uvodi mreže koje nisu identične, nisu istovjetne plovućim mrežama o kojima trenutačno govorimo. Dakle, riječ je i o sidrin, sidrima koje se koriste za stabilizaciju mreža kao i ostalim e, dijelama. Ono što komisija predlaže širi ovaj pojam na ostale i druge vrste ribolovnih e, alata koje se koriste na morskom e, dnu. A ovdje je riječ o opremi koja ne samo da, sa, da e, pluta na u struji, nego je riječ i u poluusidrenim e, mrežama. Za obalno ribarstvo može biti vrlo štetno e, kada kada, ovu kada ova zabrana uključuje i stajačice usidrene blizu obale. zabrana te vrste bi imala doista vrlo negativne gospodarske posljedice za lokalno stanovništvo, a i donijelo bi dodatni administrativni terete. Podržavam uvođenje pravila za korištenje levdećih mreža, a ne potpunu zabranu Također smatram da se da mora biti obuhvaćena i reformom. Isto tako važno je imati na umu regionalizaciju, obavješćivanje dva sata prije dolaska u luku, zatim kazne za neispravno korištenje plutajućih e, mreža. Također je isto tako prijedlog od strane Europskog fonda za ribarstvo da se ta vrsta ribolovne opreme zamijeni, što pozdravljam, mislim da je dobar prijedlog. Hvala. Merci Jaroslav. Euh, Norika, Nikolaj. Merci je ne sais nous avons... Ne znam da li imamo prijevod na rumunjski. Mogu govoriti rumunjski? Hvala lijepa. Nema prijevoda na s rumunjskom. E, komisija je došla sa zakonodavnim prijedlogom. E, ona zabranjuje lebdeće mreže E, nismo, nemamo sisteme kontrole, korištenja i tako dalje. E, nastojemo spasiti prijedlog komisije uz kontrole e, i suzbijanje ilegalnih lebdećih mreža. Nijedna država članica E, ne zabranju, e, e, nema države članice koja ne zabranjuje nezagonite mreže. Zašto regulirati na europskom nivou stvari koje su već države članice same regulirale? Lakše je reći da će Evropski parlament sankcionirati lebdeće mreže. Već imamo nacionalne e, propise o tome. E, e, usvojiti propise bez potrebnih osnova je vrlo površan pristup činimo nešto što će samo dodati složenosti već postojećih propisa. Time ćemo se samo kompromitirati u očima dionika. Mm, mm, lebdeće mreže se koriste u tradicionalnom ribarenju. E, e, e, izdavati propiste samo zato da nešto opet propisujemo, mislim da nije razumno mm, E, mislim da to neće e, poboljšati našu sliku u, kod e, evropskih građana. Po mom mišljenju jedini amandman koji je meni zamisliv jeste da se ovaj zakon ili ovaj prijedlog povuče, ovo izvješće povuče ovaj se zakonodavni prijedlog mora povući po našem mišljenju. Mislim da je to jedino logično rješenje za ovaj zakonodavni prijedlog. Treba ga odbaciti. Hvala lijepa, Rika. E, dijelim tvoje mišljenje, već sam to i rekao. Dajem riječ e, našoj kolegici Ruži Tomašić lijepa. Želim se zahvaliti izvjestiteljici na njenom trudu da pokuša popraviti ovaj nezahvalni prijedlog zakona. Mislim da bi komisija trebala predložiti novi i kvalitetniji prijedlog zakona o lebdećim mrežama. Osobno smatram da sam se već jasno i glasno izjasnila o ovoj temi, kao i većina mojih kolega u odboru. Ako bi gledala iz perspektive svoje zemlje, Hrvatska nema problema s ovom vrstom ribarskog alata koju ovaj prijedlog želi zabraniti. Meni zapravo smeta način na koji se pokušava riješiti postojeći problem. Smatram da je ovaj prijedlog zakona o zabrani korištenja lebdećih mreža u svim vodovam Europske unije potpuno ishitren i loše konstruiran. Analiza društvenog gospodarskog utjecaja potpune zabrane vrlo loše napravljena. Nadala sam se da će komisija povući ovaj prijedlog iz procedure i uskratiti nam ovo vrijeme potrošeno na silne rasprave. Hvala lijepa. E, hvala kolegice. Sada dam, dajem riječ Makovije. Hvala. Od prošlog rujna sam u više navrata svaki puta kada sam e, govorio o ovoj temi i istaknuo upravo ovo, ja se slažem e, da ne možemo u potpunosti zabraniti ovakve mreže. Čini mi se da Postoje mreže ovakve vrste koje su sa stajališta zaštite okoliša u potpunosti uređene zakonodavstvom zemalja članica i one nisu toliko štetne. Ono što bismo trebali nastojati je vidjeti što izlazi izvan okvira primjene uredbe, ne samo kada je riječ o zabrani. Ja se slažem sa izvjestiteljicom, čini mi se da to već e, postoji. Dakle, treba zabraniti one mreže kojima se ciljaju zaštićene vrste, ugrožene vrste i koje e, su dulje od 2,5 km. To je već rečeno u vašem izvješću u amandmanu 9 ide se predaleko zato jer to zahtjeva također i čitav niz preduvjeta za mreže koje trebaju, koje mogu biti legalne i to su vrlo strogi propisi što nije moguće ostvariti u malom ribarstvu koje se koristi tradicionalnim vrstama mreže kao u Galiciji. U amandmanu objasnit ću izvjestiteljica navodi da se to primjenjuje dakle, pri iskrcaju u određenim lukama da se najavi to unaprijed dva sata, što znači dakle e, naznačavanje predodređenih luka za malo ribarstvo može povući za sobom povećanje troškova, a osim toga pretjerano je govoriti o dva sata najave treba voditi računa o činjenici da se ovako malo ribarstvo odvija blizu obale. Hoće li ono, on čekati dva sata da to može iskrcati? Što će učiniti sa ulovom? Kako će to troškove imati? Da pače, to može biti opasno zato jer će on morati čekati dva sata da uđe u luku i to zapravo nema smisla jer vremenski uvjeti na moru se mogu promijeniti i u dva sata se može mnogo toga dogoditi. Osim toga i pitanje očevidnika kada je riječ o plovilima manjim od 10 metara ne postoji e, zakonska odredba koja to nalaže. A, e, e, hoćemo li tražiti od malih ribara da imaju takve očevidnike što nije predviđeno, to mi ni čini malo proturiječnim? Dakle, to je amandman broj 9 i tražimo od izvjestiteljice da ga se preradi. Osim toga, Mislim da tu imamo promjenu smjera i komisija e, se čini da je spremna e, razgovarati. No, postoje još neki aspekti koji nisu sasvim jasni u tekstu izvjestiteljice. E, ja bih htio da se jasno izuzme iz primjene uredbe neke oblici ribarstva koji su održivi i mali, dakle obrtnički i tradicionalnim. ako imamo ovakvu jednu restriktivnu viziju, kako to mogu reći, ako se to e, preteče od ovakav amandman, onda se ne mogu složiti sa izvjestiteljicom i e, uz kolegu Amata ću e, onda uložiti sam amandmane u tom pravcu. Gospodin Fenčima riječ. Hvala. u ovom odboru postoji konsenzus da je ovo loš prijedlog komisije. Svi se slažemo da je potpuna e, zabrana nepotrebna i potpuno neproporcionalna i nepremjerena, zato jer bi pogodila malo ribarstvo u Europskoj uniji i u e, Ujedinjenoj kraljevi, kraljevini i to bi pogodilo također i one djelatnike koji su korisni za okoliša, također bi dovelo do zatvaranja e, malog ribarstva jedine haljevini koje se bave e, ulovom određenih e, vrsta, dakle male, plave, pelagijske ribe, a oni bi zapravo bili žrtve posljedice takvih e, politika e, kada bi se provela takva zabrana. Otprilike imamo 600 e, plovila koji se bave time na Mediteran u šest priobalnih zemalja i prema istraživanjima imamo više od stotinu ribarica iz Italije zatim iz Francuske, Maroka, između 150 i 300 plovila i više od stotinu turskih ribarica u e, srpnju 2014. godine Oceane zajedno sa e, drugim brodovima prikupili su se podaci o brodovima koji koriste na legalan način te mreže iz Italije, odnosno južne regije Kalabrije. E, već postoji zakonodavstvo koje se time bave od 2002. godine. Sve takve lebdeće mreže, bez obzira na e, dimenzije, su zabranjene u europskim vodama ako se njima ciljaju migratorne vrste kao što su to e, sabljarke tune, drvine i tako dalje. Ilegalna upotreba ovakvih alata trebala bi se riješiti pitanjem zakonodavstva o ilegalnom ribarstvu. Dakle, ponavljam, pravi problem je ne provedba zakona koji već postoje. Nije zapravo pitanje razrada novih tehnika. Još uvijek imamo legalne talijanske ribarice koje se koriste takvim e, mrežama za e, lov na migratorne vrste unatoč činjenici da se novac poreznih obveznika ulaže u prenamjenu flote i također u e, Maroku je uloženo više od 20 milijuna eura za postepeno uklanjanje takvih mreža i također se E, nastoji izvjeći ulov takvih vrsta. Dakle, mislim da e, bismo trebali provesti sadašnje postojače zakonodavstvo, ne nastavite ga mijenjati. Ja sam za odbacivanje i brisanje izvornog prijedloga komisije. Hvala vam. Merci, monsieur. Hvala lijepa gospodine Finč. E, Jan Dac ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Kao prvo Dopustite da se složim sa vašim razmišljanjima i sa stavom brojnih kolega u ovom odboru, tako što ću reći da bi trebalo povući prijedlog komisije. Na početku ovog novog saziva i rada nove komisije, naročito kada je ovaj odbor jasno rekao povjereniku Veli da je ovo loše promišljen prijedlog. Smatram da treba provesti daljnje studije i da treba povući taj prijedlog eh, sve dok se to ne učini i žalim što povjerenik i njegovi službenici nisu poslušali ovaj odbor i radili nama uz bok. Ne u poricanju razmatranja ovoga pitanja, nego e, u nastojanju da se iznađe jedan prijedlog koji će biti smislen, izvediv i temeljen na dokazima. Dakle, pozivam komisiju u ovom trenutku da povuče svoj prijedlog. Kao i mnogi drugi kolege ovdje, ja sam zabrinuta zbog toga da je ovaj prijedlog zabrane e, nešto što bi zapravo bilo pretjerano. I u sjevernoj Irskoj to bi dovelo do toga da se, da bi se e, povuklo i e, ribarstvo e, e, koje predviđa lov na haringu, dakle ono bi bilo značajno ugroženo. To je malo obrtničko ribarstvo sa nekoliko ribarica manjih od 12 metara i koje love nekoliko stotina tona haringa svake jeseni na nekoliko tjedana i ovaj prijedlog bi u potpunosti uništio to ribarstvo. Ne radi se o usputnom ulovu, oni su u potpunosti ekološki održivi i e, mislim da je to jedan pretjerani prijedlog koji je došao iz Brisela. Ja ću se pridružiti i drugim e, kolegama u onome što su rekli izvjestiteljici da su neki amandmani doista snisani i postižu ono što mi želimo ostvariti, no ipak reći ću da nam e, treba jasno izuzeće ovakve vrste malog obrtničkog ribarstva iz ovog prijedloga. E, malo me brine to što e, je izvjestiteljica okrenuši prijedlog naopačke možda nenamjerno pooštrila nadzor nad ovim malim obrtničkim ribarstvom i ja bih e, doista pomno razmotrila amandmane na ovo izvješće jer ne smatram da bismo htjeli vršiti veći pritisak na ove male ribare nego što je to doista nužno potrebno. Hvala vam. David Sasolideu. Riječ ima David Sasolido. E. Hvala. Evo samo tri napomene ukratko. Jedno državno tijelo koje se odriče tumačenja e, i uređivanja, zakonskog uređivanja ne protumačuje dobro svoju ulogu, naročito ako je zakonsko uređenje moguće. A gospođa Brijano je pokazala da je ovo djelatnost koju možemo zakonski urediti, naročito vodeći računa pri tome o malim djelatnostima koje su rasprostranjene, ali istovremeno imajući u vidu i pod navodnicima zdravlje mora. I to su ta dva razmišljanja koja moraju biti uravnotežena, o kojima treba jednako povesti računa u jednom prijedlogu koji želi urediti, a ne zabranjivati išta. Gospođa Brijano je to dobro rekla, to je malo obrtničko ribarstvo, to su mreže sa malim okama koje se koriste tek nekoliko puta godišnje u trajanju od mjesec ili mjeseci pol dana. I sada mi imamo mogućnost urediti ovu djelatnost, no imajući pri tome u vidu da ne želimo ugroziti malo ribarstvo, a istovremeno zaštititi kvalitetu i zdravlje mora. Evo, zato želim zahvaliti izvjestiteljici na njezinom radu jer je ona dobro protumačila ulogu parlamenta kao zakonodavca. To znači suočiti se sa problemom, e, nastojati si zadati pravila, propise, a s tim pravilima i nove kontrole. Hvala. Gospodina Front. Gospodina Fronta ima riječ. Hvala. Ja sam često razgovarao sa izvjestiteljicom jer sam bio izvjestitelj za mišljenje u kojem se glasovalo u odboru za okoliš. I moram reći da je izvjestiteljica radila u teškim okolnostima zato jer smo imali jedan sastanak izvjestitelja u Sjeni na kojem je veliki dio sudionika tražio odbacivanje prijedloga. Imali smo sastanak sa komisijom uz prisustvo povjerenika Velle gdje je većina članova odbora za ribarstvo tražila odbacivanje ovoga prijedloga, a ona se sada nalazi u situaciji u kojoj sam se ja našao, odnosno da ima taj damoklov mač koji visi nad glavom, odnosno jedan odbor koji traži odbacivanje prijedloga. No, u stvarnosti sa ovakvim preduvjetima izvjestiteljica je izradila doista promišljeno izvješće koje možemo uvažiti i sa više aspekata. Razlog zašto nisam u potpunosti zadovoljan ovim izvješćem jest u tvrdnji da je ilegalna upotreba e, takvih lebdećih mreža štetna za okoliš i zapravo da šteta za okoliš i E, ciljene vrste nije e, sam određen samim alatom, nego njegovom namjenom. No, ne slažem se s time. Dakle, postoje e, takve mreže koje, iako se koriste u skladu sa zakonom, imaju učinak na okoliš. I zanemarimo sada tu um, razne oblike malog ribarstva koji su vrlo selektivni i njihovi alati su vrlo selektivni. To treba zaštititi i očuvati, no ne može mi nitko reći da je jedna e, fretara talijanska e, mreža koja je dugačka 10 km i sa okama od 10 cm nema učinka na okoliš zato jer nam kažu da fretara lovi određenu vrstu ali zapravo je nastala kako bi, volila, e, kako bi lovila velike pelagijske ribe. Dakle, imamo vrste takvih alata koji imaju učinak na okoliš, čak i njihova legalna primjena i doista mi je drago što se ne nastoji zaobići taj problem time što će se prijedlog povući, nego se nastoji iznaći rješenje. Mislim da je dobro izrađen ovaj dio koji se odnosi na kontrolu u prijedlogu izvjestiteljice. To moram još malo bolje proučiti, ali mislim da je dobro izrađen e, i e, također sam zadovoljan što je ubačeno nešto što smo e, provokli u našem mišljenju, odnosno one gear rule, dakle pravilo o jednom alatu koji se donosi na ribaricu. I mm, mislim da ipak treba još više poraditi na dijelu gdje se kaže da postoji mogućnost revizije ovih ribarskih alata. E, na tome treba još poraditi, a to znači da e, trebamo nastojati uvidjeti koji od tih ribarskih alata imaju učinak na okoliša, koji ne, kako bismo onda došli do neke zabrane, naravno što za one oblike E, takvih mreža koje imaju učinak na okoliš ili na zaštićene vrste koje su navedene u zakonskom aktu. Dakle, e, svi ostali oblici ribarstva koji ne utječu na okoliš moći će nastaviti djelovati u miru, obavljati svoje djelovatnosti, ali mi možemo ciljati one koji iako na legalan način koriste alase, ipak imaju značajan učinak na okliša. tu imamo i pitanje ilegalnog ribarenja koje zapravo ne bi trebalo biti niti predmetom ovoga prijedloga, ali to je izvjestiteljica dobro obuhvatila, zato jer je to jedan od najnestabilnijih dijelova i zato je komisija rekla evo, uvedimo ovu opću zabranu zato jer imamo takav problem. Evo, mislim da na tome još treba mnogo poraditi, ali ovo je dobar početak, dobro pola polazišta i uz pomoć amandmana moći ćemo e, malo i ojačati i učiniti oštrim ovo izvješće. Hvala vam. Jan Ja, e, Jan Ešten ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. E, imali smo mnogo razmjena mišljenja na ovu temu do sada. Mislim da je jasno da većina nas misli da ovaj prijedlog treba povući. E, e, moramo svakako e, poslati amandman koji će, što će nam dati mogućnost da se taj prijedlog odbaci. Ne, to nije kritika našeg izvjestitelja ili izvjestiteljice. Međutim, treba spoznati važnost E, e, regionalnog odlučivanja. Mislim da je to jedan od ključnih e, dostignuća naših reformi ovdje. Moramo spoznati da kako god koliko god konstruktivne bile središnje odredbe i propisi, E, ipak trebamo ovdje poštivati regionalni pristup. E, e, normalno, koji puta su prijedlozi komisije idu na pola puta, su na pola puta da idu u dobrom smjeru. Ali nisam potpuno uvjeren da u, u smislu novog CFP-a i decentraliziranog pristupa da to može dovesti do poboljšanja. E, uvodna izjava 16 e, koja je tema e, amandmana gospodina Brijana. E, mi smo mnogo radili na reformi CFP-a, to je zajedničke ribarstvene politike. Imamo tu jednu frazu u uvodnoj izjavi 16 da su se stavovi u komisiji promijenili E, e, kako bi imali e, minimalni socioekonomski utjecaj a govorimo o potpunoj zabrani socioekonomski učinak opet to, ponavljam u, u ribarstvu E, je e, taj učinak e, sada usredotočen na određene zajednice. Taj pristup treba odbaciti. Treba spoznati da se tu radi o obiteljima, o malim poduzećima koji su vrlo ranjivi. Ono što trebamo imati jeste razumijevanje s naše strane i sa strane komisije da tu postoji niz e, specifičnih tipova e, ribarstva i da to treba regulirati u skladu sa njihovim potrebama i djelatnostima. Stoga je regionalizacija to, toliko važna po mom mišljenju. A ovdje, ovdje se toga ne držimo. E, mislim da je to čak stvara, stvar načela. Tu ne branim moju zemlju Škotsku jer e, to na Škotsku ne bi imalo direktnog učinka. Mm, e, e, pozivam kolege da ne padnu u klopku slaganja sa lošim prijedlogom i da ne povjeruju ovakvim frazama kao što je minimalni sociogospodarski učinak. Treba istaći da Um, uh, smo sada ušli u jednu novu fazu djelovanja nakon reforme zajedničke ribarstvene politike. Hvala lijepa Jan. Dajem uh, riječ gospođi Azekamp. E, I ja se slažem s ovime što je rečeno. E, e, mislim ipak da je potpuna zabrana lebdećih mreža najbolja jer nemamo dobrih načina kontrole. Rali se o zadnjoj točki i tu se slažemo. To se trebamo imati kontrole koje treba poboljšati. E, izvjestiteljica e, e, će dobiti našu potporu u ovoj točci. U nacrtu se kaže da se lebdeće moraju koristiti manje štetne lebdeće mreže a kolega Afronte kaže da to nije točno e, da su mreže e, male, da nisu štetne i da nema usputnog ulova. Mm, međutim, e, to nije točno. Male lebdeće mreže nisu nužno bolje. Velike mreže, male mreže, to ne možemo to baš dobro razgraničiti. I zbog toga što je tome tako je, su i kontrole toliko teške. E, drago nam je e, da je Nizozemska e, rekla zbog kontrola da zbog tih kontrola i teškoća kontrola ona podupire mišljenje komisije. Htjela bih još nešto reći o jednoj drugoj te točci, e, zabrana lebdećih mreža. To nije samo dobro za e, ribe i, i prirodu i za okoliš, i već i za dobrobit živih resursa. E, mnoge životinje završavaju u tim lebdećim mrežama, E, kornjače, ptice i tako, e, tako dalje. One se bore za svoje preživljavanje. E, one završavaju u mrežama, lebdećim mrežama, bile one 200 metara ili 60 metara dugače, dugačke. Hvala lijepa kolegice. Sada dajem riječ kolegici Emrike Ulriki. E, čestitam Renati ne samo na rođendanu i već na njezinim živcima. E, za prvo izvješće e, da izdrži tolik pritisak, zato su potrebni jaki živci. Ti si ja veliki borac i možeš izdržati mnogo pritiska, to već znam poznavajući tebe. E, zabrana e, lebdećih e, mreža je sada na stolu. Možemo dati koliko god hoćemo prijedloga. Ako komisija je dala taj prijedlog, onda moramo nešto napraviti. To je Renata i učinila ja bih e, u prvom redu pogledala sadržaj. E, e, iako priznajem na početku sam ja rekla zabrana lebdećih mreža je dobra i tu se ne može ništa promijeniti. Ali sam u međuvremenu naučila da postoje mala poduzeća koja E, love s malim mrežama i da je to vrlo dobro za okoliš, da oni ne štete okolišu. E, e, moramo reći da nema definicije što je malo ribarsko poduzeće. Talijani gledaju na to drugačije nego Njemci, a Danci malim poduzećem smatraju nešto drugo nego Francuzi. E, u zajedničkoj ribarstvenoj politici hitno trebamo pod e, e, dobru definiciju malih obrtničkih poduzeća. Dok to ne budemo imali, nećemo moći riješiti sukobe. Htjela bih nešto reći o onom što je spomenula Norika, kontrola. Da, ima pravo, tu imamo zakonodavstvo koje treba provesti Uh, uz to uh, svi moramo uh, činjenicu da ćemo 2017. imati nove načine kontrole i to moramo uvesti sankcije i to strože sankcije za kršenja propisa. Moramo paziti da se te kontrole i provode, a ne kao što uvijek opet vidimo da e, su kontrole jako e, labave i, i nepotpune. E, I ono što je rekla Renata, tu imamo razlika, u Italija se tu razlikuje od moje zemlje, Njemačke. Ako se radi o malim, naglašavam malim lebdećim mrežama, onda je to dobro, može biti dobro za okoliš. Ali pitanje je što je mala mreža. Kako je velika mala mreža? Onda e, molim Renatu, inače ću e, predložiti amandman da definira što e, podrazumijeva pod malom mrežom. a onda ono što smo uvijek u prošlosti vidjeli e, da e, se e, poreda mnogo malih mreža pa onda imamo kilometarske dužine mreže i tu trebamo imati zabrane takvog korištenja mreža onda ćemo moći lakše živjeti hvala hvala Ulrike Ricardo ima, Ricardo Sjao ima riječ. Hvala lijepa. Moram priznati da kada je ova uredba predložena, mislio sam da je to vrlo dobar prijedlog od strane komisije. No i dao bih tome punu podršku ali sada priznajem da sam i ja mnogo naučio u posljednjih tri mjeseca, mnogo sam naučio o regijama, o tradicionalnom ribarstvu u tim regijama, pa sam promijenio e, mišljenje do neke mjere. Ali čestitam e, e, Renati za ovaj ogroman napor koji je uložila u pripremanje izvješća. Ona je E, dovela uredbu mnogo dalje. E, naučili smo da postoje e, pod, ribarska poduzeća koja koriste nelegalne, nezakonite mreže, ali imamo i tradicionalna ribarska poduzeća koja ne štete okolišu i morskim ekosustavima ali e, lebdeće mreže imaju potencijal da štete ribljem fondu, ribljem, stokovima. Situacija se donekle promijenila, već smo e, e, nemamo više mreža koje, koje se protežu dvadesetak kilometara. Sada smo postavili granicu na dva i pol kilometra ja ne bih podržao zabranu, e, e, ja ne bih podržao da se e, mislim da treba smanjiti dužinu na jedan km, na jedan km moramo poboljšati kontrolu, inspekcije i mislim ako odbacimo ovu inicijativu onda bismo ostavili situaciju onakvom kakva jeste, a ona nije prihvatljiva u nijekojem slučaju. Pa podržavam izvjestiteljicu. Ako odbacimo sve što se predlaže, onda ćemo opet imati nerješene probleme. Ovo je jedan mali korak naprijed koji možemo e, progutati. Hvala. Antonio ima riječ. Hvala predsjedniče, e, dragi kolege i kolegice. Jasno je da sve ljudske djelatnosti e, imaju učinak na prirodu E, one utječu na biološku ravnotežu koje traju milijunima godina. E, velike ili male djelatnosti e, utječu na prirodu. Pitanje je razina štete koju činimo. Dozvolite mi da vam kažem nešto o, onome što sam ja čuo prije tri tjedna. U, na maderi u malom ribarskom mjestu situacija koja je pogodila nekoliko desetaka ribara. Oni e, stoljećima e, e, love jednu vrstu ribe, idu na dubinu do 2000 metara. Postoji jedna vrsta morskog psa kojeg zovu difundura uh, morski pas ili morsku, zovu to i morskom mačkom. To je posebna vrsta uh, uh, morskog psa koji ždere ovu ribu koju ovi ribari love. I nekih od tih morskih pasa se isto ulove. Što se onda radi? on potpuna, došla je potpuna zabrana ulova ovih e, i, morskih pasa. E, da, e, da li je to zbog malih ribara? Ne, to je zbog kinaskih ribarica koje imaju povlačne mreže i ugrožavaju preživljavanje ove vrste. Što se događa kad e, e, riba dođe na površinu, ona je već mrtva e, zbog razlike u pritisku, o tlaku između dna mora i površine. Ovaj morski pas je odbačen jer ga ali su ribari morali prodati svu ribu, oni su počeli jesti tu ribu i ta riba je postala resurs prehrambeni resurs e, i postala je čak i gastronomska atrakcija na Maderi. E, e, oni sada dalje love taj, tu ribu black scabbard fish koji je tipičan za Maderu i, a, a, i imaju uspotni ulov morskog psa ali e, na obali bi ih mogli zbog toga e, globiti mm, i oni ih e, odbacuju. Mm, ova, ove brodice velike ulove za dva dana ono što bi mali ribari ulovili u toku nekoliko mjeseci. E, e, e, za jedan ili dva dana, ponavljam, oni ulove ono što mali ili ulove u dvije godine. I stoga je šokantno dozvoliti da se takova praksa nastavlja. Ne smijemo činiti nepravdu, moramo otvoriti oči. Ne možemo tretirati kao jednake oni, one koji uopće nisu jednaki E, lebdeće e, mreže. Ne možemo sve staviti u isti koš. Imamo male ribarske zajednice koje koriste e, te mreže već stoljećima. A industrijske ribarice koje imaju bolje, bolji tehnološki, tehnološku opremu, oni su prijetnja i ugroza za okoliš zakon mora poštivati proporcionalnost, mora poštivati doprinos e, svakog e, ribara e, okolišu, doprinos ili štetu. Mm, u moramo prepoznati te razlike trebamo biti pravedni i fair, ne smijemo slijepo primjenjivati zakon koji će ozbiljno e, oštetiti e, ljude koji nisu koji ne štete okolišu. Moramo to učiniti e, na dobar način, na pravilan način. Ovo što je rekao kolega Serano. Moramo poduzeti pozitivne korake Moramo otvoriti oči, spoznati kako ljudi love ribu. Moramo pojačati kontrole nad ribarskim aktivnostima. E, ne možemo tretirati male ribarske zajednice na jednak način kao velike kompanije koje imaju milijunske dobiti to su e, e, grabežljivci koji robe e, oroblja, na, lišavaju more njegovih resursa. Hvala lijepa. Antonio. Hvala predsjedniče. Prije što to e, počnem govoriti o ovoj temi, to jest o lebdećim mrežama, htjela bih e, e, opet se dotaći onog što je rekla kolega Marina Pintu. To je situacija moje vlastite regije Madere. Situacija koja je pogađa ribare na Madere. E, situacija je, e, e, imamo situaciju negativne diskriminacije. Komisija treba biti obavještena o ovoj situaciji. I naš odbor to mora uzeti na znanje. Važno je da dobijemo podršku u rješavanju ove situacije koja pogađa Materu i Portugal. Vraćam se na temu lebdećih mreža na posljednjem sastanku našeg e, odbora velika većina klubova zastupnika je bila protiv prijedloga. E, bilo mi je drago da vidim e, jako stajalište našeg predsjednika gospodina Kadeka koji je bio protiv prijedloga. E, rekao je da je bolje da e, taj prijedlog e, odbacimo u cijelosti. Ipak čestitam izvjestiteljici, ona je učinila ogroman posao u, u svom izvješću. Kao što sam rekla ranije, svakako se slažem s njezinim prijedlogom da imamo regionalni pristup. E, važno je da nacionalne vlasti e, definiraju kako se koriste lebdeće mreže. Mm, mm, ja se međutim ne e, odričem svog stajališta. Mislim da postoji stvarna mogućnost u ovoj situaciji za Mm, se ribari obrate e, fondu, e, pomorskom fondu za e, i dobiju subvencije. Europski parlament nastoji postaviti uvjete za lebdeće mreže. Mislim da ovdje vršimo nepravednu diskriminaciju mm, ova nismo govorili o regijama koje će, e, kojima će trebati dulje vremena da primjene ova, ove propise. Moramo uzeti u obzir teritorijalne razlike e, u svim našim razmatranjima. Slažem se e, sa izvjestiteljicom, ne treba u potpunosti odbaciti prijedlog Um, nastojimo ispraviti neke stvari. A to je plod dugih, dugog postupka. Počeli smo loše, a mislim da idemo u dobrom smjeru. Moram reći da sam otvorena za, ako je potrebno, da se vratimo na ovu temu lebdećih mreža. Merci, Claudia. Eh, Izabel. Hvala lijepa, claudia Izabel ima riječ. Izabel Toma. Hvala predsjedniče. U prvom redu bih htjela e, pozdraviti izvanredan rad naše kolegice Renate. E, ona je suočena sa najgorom mogućom situacijom u parlamentu. S jedne strane ima e, komisija koja želi nešto zabraniti, a parlamentarci koji žele odbaciti prijedlog komisije. Nema lošije situacije ekstremnije situacije. A, a upravljati između ova ove dvije struje je vrlo teško. Kao što je mnogo kolega reklo, e, e, pitanje nije odsutnost propisa. Imali smo propise, regulaciju, regulativu. I imali smo Ehm, maksimalnu dužinu lebdećih e, mreža. To je bio napredak. E, problem je e, da dakle su oni koji varaju. Imaju, imamo ljude koji ne poštuju propise, oni nadovezuju jednu mrežu na drugu, na drugu, imamo onda dužinu od nekih dvadesetak kilometara E, to je legenda naravno, ali varanje postoji. I to traje, to je očito, to je problem i to treba regulirati. Prva stvar, e, e, la, ne znam, ne, nešto, o, la ferata, da li to treba raz, zabraniti, ali ne treba zabraniti sve lebdeće mreže ja eh, imam povjerenja u rad koje je obavila naša izvjestiteljica. Mm, eh, eh, s čime se suočavamo? Sa nezakonitim ribarstvom u Europi, a tim se ribarstvom bave Evropljani E, slažem se sa e, onima koji su rekli e, ne smijemo ovaj pustiti komisiju da radi sve što hoće ali ipak očito je da komisija mora prestati kad god ima problem nepoštivanja propisa čim se pojavi na problem to nije prvi puta Čim postoji problem dođe zabrana. Moramo ići e, zaći dublje u stvari i naći rješenja koja su e, primjerena problemu. Mm, e, I ja bih moramo spoznati da kršenje postoji. I ako odvačimo ovaj e, prijedlog, to bi bio loš signal za e, kršitelje propisa. E, to bi bio loš signal i zbog toga mislim da je prijedlog Renate kompromis koji se sastoji u tome da znamo koje su sankcije, koje su kontrole i, i prema tome to je kompromis oni koji žele zabranu, rekla bih dvije stvari. E, e, nećemo zabraniti auto zato što neki ljudi prebrze voze. E, I drugo, bilo bi nepravedno da kaznimo sve ljude zbog jednog varalice u razredu. Nećemo kazniti cijeli razred. Moramo imati proporcionalne odgovore na probleme. Stoga dijelim e, prijedloge Renatine što se tiče sankcija i kontrola. Imam jedan problem Renata, o tome smo već razgovarali. Imam problem s delegiranim aktima. E, e, ja, ja sam možda Don Kihot, borim se s vjetranjećama, ali borit ću se. E, imam ne problem sa idejom delegiranog akta, već e, s njegovom primjenom. E, parlament, parlament delegira komisiji i ovo je moja Filipika i ja ću ponoviti to. Moramo naći kompromis, inače ćemo se naći e, u škripcu, nećemo ništa napraviti, a to je najgorje rješenje. Hvala kolege. Ja ću još jednom reći e, nešto kao zastupnik, a ne kao predsjednik ovog odbora. E, kao predsjednik odbora moram saslušati sve, a sada ću prvo redu zahvaliti Renati na trudu. Poštivam E, njenu upornost. Nije bilo jednostavno. E, iskorištavam priliku da ti zaželim e, sretan rođendan. Evo, slaviš 25. rođendan opet i još si mlađa. Evo, vratimo se na ozbiljne stvari. Kao zastupnik vam kažem da predložim amandman koji će dovesti do odbacivanja prijedloga, jer mislim da je taj prijedlog loš. To smo rekli i predstavniku komisije, to je povjereniku kad je bio ovdje. E, mi nismo produžena ruka komisija, e, mi smo posebno tijelo, e, moramo biti neovisni. Ja ću, vidim da su mnogi promijenili mišljenje kad je ovdje bio povjerenik, e, vi ste rekli da ćemo povući, e, treba povući prijedlog, a danas ste drugačijeg mišljenja. E, ja ponavljam, građani se udaljuju od Europske unije jer imaju previše propisa. Propisi zbog samih propisa su nepotrebni. Moramo imati bolje propise i manje propisa. E, vrlo iskreno govoreći e, i govorim prijateljski. Imam dojam da neki kolege e, čim se njihova ribarstva isključuju iz propisa, oni sve drugo prihvaćaju. Moramo razmišljati kao evropljani, a ne kao španjolci, francuzi, irci i tako dalje. Moramo biti evropljavni. Mi smo u prvom redu evropski zastupnici. Mm, ja ću mm, kao zastupnik reći ponovno da želim da se prijedlog odbaci. E, poštujem tvoj rad, i upornost Renata. A sada ponovno stavljam šešir predsjednika e, i dati ću odmah riječ predstavniku Europske komisije koji će sigurno imati mnogo toga da nam kaže. Fabrizio Donatelli. Well, thank you, Chair. First of all, let me say... Hvala predsjedniče. Veo nam je drago što sudjelujemo u ovoj intenzivnoj, eh, vrlo bogatoj raspravi o nacrtu e, prijedloga gospođe Brijane. Želimo joj čestitati na pristupu, na e, svojoj energiji koju je uložila u njega. Osim toga, čuli smo e, mnoge od vas koji su izrazili svoju zabrinutost. Bilo nam je drago čuti sva izložena mišljenja. Zapisao sam e, komentare, bilo ih je e, više od 19, 19 kolega koji su se e, javili i koji su se uključili u raspravu. Dakle, komisija e, definitivno vidi u tome e, bogatu e, i dobru raspravu. Hvala vam na njoj. Izvješće nije na tragu originalnog izvornog prijedloga mi smo e, smatrali da je to e, normalna situacija u međuinstitucijskoj raspravi. Važno je moći raspravljati o idejama i alternativnim e, prijedlozima. To je razlog zbog kojeg smo tu i pozdravljamo mogućnost da izlažemo različita mišljenja. Osim toga, tu su i svjesni smo da su nužne možda prilagodbe originalnog e, prijedloga koji su došli nakon naše prezentacije u vijeću i na ovom odboru smo shvatili da te nakon našeg prijedloga da smo postali svjesni nekih aspekata situacije prvotna namjera, prvotna procjena nije bila procijenjena od strane svih relevantnih e, dionika. Oni iz toga smatramo da je dobro iznova e, pogledati i proći izvorni prijedlog. E, spremni smo raditi e, s odborom i s izvjestiteljicom na ovom tragu. Sveobuhvatni cilj je ojačati postojeći okvir, o korištenju lebdećih e, mreža i moguće uvesti strože e, propise za njihovo korištenje. Na taj način smo iščitali ovo izvješće, na taj način smo shvatili e, barem većinu današnjih komentara koje smo čuli. Također se slažemo da treba uzeti u obzir lokalne specifičnosti, lokalne posebnosti, što se posebno odnosi na tradicionalne oblike ribolova. To je važan element koji su iznijele države članice i dionici. Međutim, želimo svratiti pozornost da regionalizacija nije jedino rješenje niti jedini način na koji možemo ići naprijed. Mi e, moramo naravno e, misliti na zaštitu okoliša i držati se načela predostrožnosti. Smatramo međutim da postojeći propisi u vezi lebdećih e, mreža nisu dovoljne i da nam trebaju jasni novi propisi za njihovu upotrebu, posebice u nekim područjima. Imamo i nekoliko pitanja u vezi prijedloga, posebice što se tiče mehanizama povezanih s regionalizacijom gdje kad moramo dobro to shvatiti ako zemlje članice ne izlože nikakve prijedloge, mi možda nećemo e, doći niti osmisliti dobre mjere. Stoga želimo i to razmotriti u reviziji. Što je sa provedbom na sredozemnom moru? Jedan od e, elemenata ovog e, izvješća je bilo upravo e, bilo oslanjanje na uredbu o sredozemnom moru. zanima me kako provesti takav mehanizam. To je nešto što moramo procijeniti kako bi ovaj prijedlog mogao biti proveden. Mi moramo shvatiti prijedlog i procijeniti predviđene opcije. Usredotočio bi se na važan element koji su iznijeli mnogi govornici. To je neobično važan element ovog izvješća smatramo da uvođenje propisa, na primjer obveza iskrcaja i neki drugi su vrlo zanimljivi prijedlozi i propisi, već smo razgovarali e, o njima s državama članicama, govorili smo o kontekstu za uvođenje tih e, propisa i mislim da moramo dalje na tome raditi. kontrola je nacionalna prerogativa, naravno koja se mora provoditi u tjesnoj suradnji s nadležnim nacionalnim tijelima. Međutim, zabrinuti smo za posljednji dio ovog izvješća i prijedloga. Mi samo, e, e, mi samo želimo priznati da je izvjestiteljica radila u vrlo teškim okolnostima. Međutim, treba revidirati na neki način pravnu arhitekturu, pravni okvir. Postoje učinci koji mogu dovesti do nesporazuma a posebice sa trenutačnim e, propisima o upotrebi ovih e, mreža. Uglavnom je riječ o tehničkim aspektima koje bismo trebali u potpunosti razumjeti. Posebice što se tiče članka 4 i amandmana 18 koji bi uklonio zabranu upotrebe plovućih mreža u Baltičkom moru. Mi mislimo da to možda nije bila namjera, te to treba dodatno razjasniti. Želimo ponoviti da smo spremni analizirati, procijeniti i razgovarati s izvjestiteljicom i s odborom o ovome vrlo je složeno to pitanje, vrlo komplicirano, te stoga još jednom zahvaljujemo izvjestiteljici na ovom vrlo značajnom doprinosu. Hvala. E, Hvala lijepa Fabricio. Renata ima riječ. Imaš riječ da dadeš zaključak, izvoli. Hvala predsjedniče. Razumijem različite stavove, stajalište Enrico je bio vrlo strpljiv, hvala na vašim čestitkama. Objektivno govoreći, ovo je doista složeno e, e, predmete, čak i s pravnog e, stanovišta, nije bilo jednostavne. Komisija je u mnogim aspektima obavila mnogo posla i svjesna sam da je mnogo posla još pred nama i nakon e, sastanka s izvjestiteljima u Sijeni spremna sam razgovarati o detaljima. Slažem se s predsjednikom da moramo razmišljati kao građani Europske unije, kao europljani u svim zemljama e, i u Francuskoj i u Italiji i u e, drugim zemljama postoje iste stvari, iste ribe, isti alati koje se međutim koriste, zovu drugačije. Dakle, moramo tražiti moramo pokušati urediti e, korištenje svih alata tako da ne štete našem moru. Već je netko to spomenuo, međutim ja nisam htjela nabrajati sve alate zato što nisam željela nikoga i ništa izostaviti. Trebalo bi definirati malo ribarstvo, svima bi nam takva definicija pomogla postoji potreba da se zaštiti e, taj aspekt i taj oblik ribarstva. Međutim, razmatrali smo mjere upotrebe e, mreže. One već postoje, postoje odavno, postoji dakle propis da ne smiju biti dulje od 2,5 km. I Marko se bavio tim, bio je u istim teškoćama na odboru Envi. A što se tiče feretare, nije sama po sebi, odnosno njezina duljina ili veličina oka mrežnog tega, jer nije e, to oko toliko veliko. Stvar je u tome da se tri ili četiri mreže e, vezuju jedna za drugu i time krše propisi. Dakle, govorimo o delegiranim aktima, o mjerama, o e, aspektima raznim i njih sve treba produbiti sljedećih e, dana a na sastanku izvjestitelja i Sjene imat ćemo mogućnost govoriti upravo o tome. A što reći o rokovima možda, da o tome nešto kaže predsjednik? To nije toliko važno. Važno je da imamo raspravu. E, to će biti 6. E, ožujka za amandmane. Lijepo zahvaljujem svima. Idemo na sljedeću temu. 6. ožujka ponavljam. E, oni koji se ne zanimaju za sljedeću temu neka izađu, ali nek to učine brzo. I tiho. Molim, e, suosjećajte s kolegama koji e, moraju podnijeti izvješće. Donc ceux qui doivent sortir sortent. Attends, Norika. E, molim, izađite. Imaćemo i prijevod na rumunjski. Međutim... C'est eux qui font respecter les règlements après en France. Da, učenici su naša budućnost. Oni će imati u rukama kontrolu i morat će poštivati propise. Sada se radi o strategiji Europske unije za Jadransku i Jonsku regiju to e, smo izvešći dali Noriki Nikolaj. Imat ćemo evo, e, izvješće o prijedlogu komisije. Prvo dajem riječ komisiji. To je propis. Izvolite, komisija ima riječ. Hvala lijepa, predsjedniče. Započet ću sa predstavljanjem akcijskog plana Europske strategije za Jadransko-Jonsku regiju. Time se nastoji pomoći ovoj regiji da izađe iz gospodarske i financijske krize i također e, da vrati gospodarstvo u pravi pravac. Tu trebamo imati na umu da i gospodarska nastojanja i nastojanja na zaštiti okoliša trebaju se kretati prema ostvarenju istog cilja, a to je stvaranje radnih mjesta i poticanje gospodarskog rasta. Postoje izazovi na Jadranskoj regiji koji nisu nepoznati ni drugim zemljama. Pretjerani izlov riba, zatim nedovoljna prometna povezanost i također visoka sezonalnost turizma. To su sve problemi s kojima se trebamo nositi, a to možemo jedino učiniti na ujednačen i dosjedan način. Isto vrijedi i za zajedničku imovinu. Postoji ogroman potencijal rasta u svim zemljama i regijama, zahvaljujući plavim tehnologijama i novim održivim ekološkim proizvodima, također i u priobalnoj provedbi e, i također u diverzificiranju turističke ponude. Za vrijeme savjetovanja po pitanju pomorske strategije za Jadransko i Jonsko more uključeno je u to savjetovanje u javnu raspravu više od tisuću dionika i nakon tog procesa pomorska strategija za ovu regiju ugrađena je u Europsku strategiju za Jadransku i regiju i također u priopćenju akcijski plan koji je podržalo vijeće u listopadu prošle godine. Akcijski plan e, naznačuje brojna područja na kojima možemo raditi i donosi primjere konkretnih projekata koji e, sežu od ribarstva i akvakulture do onečišćenja i zaštite pomorskog okoliša, e, do priobalnog turizma, do prostornog planiranja na moru i također predviđa s time povezane i dimenzije koje se tiču istraživanja i razvoja. Kada je riječ o ribarstvu, Europska strategija za Jadransko-Jonsku regiju usredotočuje se na održivost. Održivost, dakle, i po pitanju resursa i po pitanju gospodarskih djelatnosti koje se tu odvijaju. Podržat će, dakle, mjere za poboljšanje kulturne isklađenosti i također pojačati i mjere za nadzor ribarstva. To će u opet e, pridonijeti i boljem pridržavanju uredbe o, o pomorskom dobru Europske unije i također e, stvoriti uvjete za održivo iskorištavanje morskih resursa, a i za zaštitu osjetljivih e, morskih staništa. Kako bismo osigurali održivost zajedničkih ribih stokova, naše zemlje koje iskorištavaju resurse u tom području trebaju se pridržavati istih pravila. Europska unija će promicati zajedničko upravljanje resursima u okviru Opće komisije za ribarstvo na sredozemlju. E, prijedlog Europske unije predviđa jedan e, plan za E, za upravljanje ribarstvom za ovu komisiju koji je odnesen u svibnju 2014, 2013. E, godine. E, zatim ovaj plan se osredotočuje na zajedničke standarde i također i za održivo lociranje, odnosno izvajanje područja i upravljanje farmama akvakulture. Kada je riječ o strategijama, tu imamo tri glavne ključne aktivnosti. Dakle, kao prvo provedba strategije nadovezujući se na e, rad koji su obavili postojeće e, lokalne i međunarodne organizacije i mreže. Već sam spomenuo glavnu komisiju za ribarstvo za sredozemlje, koja je glavni subjekt e, koja se bavi održivim upravljanjem ribarstvom na ovom bazenu. Zatim e, postoje već izgrađene mreže koje se sastoje od ključnih platformi koje podržavaju provedbu brojnih mjera i aktivnosti od e, prostornog morskog planiranja do integriranog upravljanja obalom e, pa sve do zaštićenih morskih područja i također jačanje kapaciteta za osiguranje sigurnosti i za reakciju na antropogene katastrofe. Također moramo ostvariti i strukturu upravljanja ovom strategijom koja će biti transparentna na način da ćemo ustanoviti jednu platformu dionika koja će omogućiti i vertikalnu i horizontalnu komunikaciju, odnosno i informiranje i interakciju u oba smjera. Dakle, E, prema gore i prema dole. Zatim e, trebamo ostvariti konkretne strategije, ciljeve strategije, a to znači da u sve programske dokumente trebamo ugraditi mehanizme za koordinaciju koji će omogućiti da tijela koja su nadležna za upravljanje fondova e, budu spremna reagirati. Dakle, odabrani projekti koji su označeni kao strateški za Europsku strategiju za Jadransku i Jonsku regiju trebaju biti prioritetni i da mogu dobiti sredstva iz relevantnih instrumenata. Komisija u svom radu računa na potporu Europskog parlamenta i također bi pozdravila kad bi Europski parlament usko surađivao sa nacionalnim eh, parlamentima zemalja članica i također eh, potencijalnih eh, članica i zemalja kandidata kako bi se zadržao ovaj politički zamah i kako bi se poboljšalo također i političko zalaganje na nacionalnoj razini. Hvala vam. Riječ ima kolegica Norika Nikolaj. Hvala, Alain. Probat ću biti kratka. E, e, jer su svi malo umorni. Strategija je predložena e, parlamentu prošle godine. Imamo i plan djelovanje koji treba primijeniti tu strategiju. Imamo radni dokument pa imamo mnogo prostora za rad. To je malo standardizirano kao i druge strategije. Euh, ali o što je novo jer e, tu strategiju dijele države koje su e, članice Europske unije i one države koje nisu članice. Pa tu e, će to malo biti teško s financijama, treba tu biti jako jasan, ako ne budemo jasni, riskiramo da imamo lijepe dokumente, ali e, lošu i tešku primjenu. E, e, inicijativa potječe iz 2000. godine. Kako su svi pozdravili ovaj dokument, želim reći da nam daje mogućnost dobrog upravljanja Mm, mislim da će to biti poticaj za slavan e, plavi e, rast i plavo gospodarstvo. E, tu ćemo imati dosta prioriteta. Što se nas naročito tiče je ribarstvo. Na to se moramo koncentrirati jer e, mislim e, da to nije slučaj i kod komisije. E, ja ću napraviti jednu procjenu učinka na nivou politike ribarstva. Kako surađivati sa drugim institucijama na tom području. Druga stvar je rekreativno ribaranje E, njegovo mjesto u turizmu. Rekreativno ribarenje nije samo e, rekreacija, to može biti također i važan gospodarski instrument. E, to moramo raditi u tjesnoj suradnji sa internim mehanizmima, sa višegodišnjim planom mm to ćemo eh, naravno dijeliti sa eh, državama koje nisu članice Europske unije. Mm, eh, tu se radi o europskim sredstvima i tu moramo biti elastični. Mislim da uspjeh ove strategije ovisi o jasnoći Mm, e, naših prijedloga kako će e, e, financiranje funkcionirati na primjer očekujem i vaše ideje dragi kolege i kolegice mm, ali mm, mislim da ovaj da je ovaj projekt vrlo koristan i da će ga vrlo dobro primiti naši sugrađani ako ne budemo sasvim jasni i precizni, onda će to biti samo lijepe izjave, ali ništa neće e, dodati e, našim, našem, našoj popularnosti kod sugrađana. Hvala lijepa. E, Jan Erkun i Ulrike imaju riječi. Jan Erkun ima riječ prvo. I ja bih se zahvalio E, izvjestiteljima, e, glavnom izvjestitelju e, i izvjestiteljima u sjeni. Ova struktura koju imaju na raspoloženju članice Evropske unije, da to trebamo dobro iskoristiti. Mm, to će doprinijeti čistoći Jadranskog i Jonskog mora a sada smo u sretnoj situaciju da e, je Jadran već gotovo u potpunosti e, e, obuhvaćen propisima. Tu sada moramo paziti na to da se situacija tako oblikuje da potiče E, gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta. Ovu strategiju e, imam, tu imamo velike projekte, vodeće projekte koji, se, koji dokumentiraju da e, imamo strategiju kao za istočno more, za podunavsko područje i tako dalje, ali važno je da države članice znaju da e, će se fondovi koristiti za poboljšanje infrastrukture i da se koriste na pravim mjestima e, da imamo dobro e, nove instalacije za pročišćavanje domaći, domaćinskih otpadnih voda i industrijskih otpadnih voda. I Europski socijalni fond tu igra ulogu za E, osposobljavanje e, e, poslodavaca i zaposlenika. Tu imamo jedan težak proces transformacije. To smo, s njima smo se bačkali i borili u isto, s, kad se istočna Njemačka priključila zapadnoj Njemačkoj mm, E, e, ovdje e, industrijske komore, obrtničke komore također moraju sudjelovati. Mm, sredstva ćemo imati na raspolaganju. Međutim, kao odbor za ribarstvo moramo se boriti protiv nezakonitog ribarstva i e, prekomjernog e, izlovljavanja. Moramo se boriti i protiv suvišnog e, otpada. To nije krivnja nužno ribara, to zagađenje dolazi od drugih zagađivača. Moramo se boriti protiv invazivnih djelatnosti E, imamo velike šanse i moramo ih poduprijeti. E, to je vrlo važno za Hrvatsku novu članicu, za Sloveniju, za Grčku. To je sustav izgradnje. Te države moraju e, naročito prihvatiti ove projekte. Hvala lijepa. Ulrike ima riječ. Ja s time se potpunom slažem Eh, želim naglasiti i važnost akvakulture. To je snažan sektor u Europskoj uniji i tu imamo uglavnom mala i srednja eh, poduzeća. Oni dominiraju time. To moramo poduprijeti. Važno je da pazimo na to da e, imamo održivo e, ribarstvo kod te akvakulture i da imamo dobru suradnju između država članica, e, ali i suradnju sa državama kandidatima za članstvo. Mm, ako želimo da ova strategija uspije, onda je jako važno Kolega Kun je rekao da tu uh, uključimo uh, i Albaniju i Crnogoru i, i tako dalje kao i potencijalne zemlje kandidate kao uh, Bosnu i Hercegovinu. A te zemlje ovise jedna o drugoj. Ta je ovisnost potpuno jasna. E, naročito s obzirom na to da Junkerova komisija ima vrlo suzdržan stav prema pristupu e, novih e, članica. Pa su onda i strategije u pitanju. Moramo osigurati financijsku pomoć tim zemljama, ako one je moraju dobro koristiti Kod plavog rasta, o tome smo već govorili u drugim kontekstima danas, e, to je povezano i sa krizom iz 2009. E, I, i sa sektorima koji nisu podložni krizi, e, turizam krstarenja, akvakultura koji su jako važni za e, rast zapošljavanja. E, kod mora ne smijemo zaboraviti da još nemamo dovoljno spoznaja o, utjecaju ljudskih aktivnosti na e, morski okoliš. Pa a, a znanost bi trebala biti uvijek korak ispred razvoja, na primjer akvakulture za turizam, ali i za zdravi okoliš i za ljude je važan e, održivi plavi e, rast. Trebamo e, poštivati ekološka ograničenja. Moramo se brzo privikavati novim situacijama u raznim regijama. Luke na Jadranu su važne i za unutrašnjost. Tu trebamo e, dobru infrastrukturu, prometnu infrastrukturu. E, tram i ITRE su zabrinuti jer e, sredstva iz Connection Europe Facility se povlače i uljevaju se u Junkerov investicijski plan. Treba vidjeti da li će se ta sredstva zaista koriti, koristiti za promet, za TNT na primjer i mm, da li će e, također e, se poštivati strogi propisi o, o korištenju tih sredstava ja sam spremna da dadem svoj doprinos ovom projektu. Hvali, e, e, pohvaljujem Noriku za njezin napor i uspješan rad. Hvala. Hvala Ulrike. E, Norika, imaš li nešto dodati? Evo, samo nekoliko riječi. Hvala na vašim prijedlozima. Sve je bilo vrlo jasno i vrlo korisno za izvješće nešto već ugrađeno u strategiju, ali mislim da i ja sa svoje strane trebam razraditi dalje taj pristup. Smatram važnom vašu viziju koja se odnose na e, zemlje koje su u postupu pristupanja, iako tijekom Junckerovog mandata je to zamrznuto, ali ovo nam omogućuje da bolje pripremamo te zemlje koje su se kandidirale za članstvo u, Europskom, Europskoj uniji i da u ovoj regiji razvijemo dobar sektor ribarstva. Mislim da možemo mnogo toga dobroga učiniti i Čula sam mnogo prijedloga u tom smislu, ja sam uvijek otvorena za suradnju i očekujem i vaše daljnje prijedloge u tom smislu. Neću duljiti, hvala. Kao prvo želim zahvaliti odboru na ovoj raspravi, a želim istaknuti da tri ili četiri stupa koja su istaknuta za ovu strategiju plavira, rast, povezivanje regije, kvaliteta okoliša i održiv turizam su s jedne strane dovoljno veliki kako ne bi ograničili dobre zamisli, ali su i dovoljno konkretni kako bi nam omogućili da uvidimo gdje treba odrediti prioritete i kao što je izvjestiteljica istaknula, akcijski plan je dokument u razradi koji treba naravno prilagođavati okolnostima koje se mijenjaju. To je važno istaknuti, a to je također i velika zamisao i za strategije makroregija, odnosno da se pobrinemo da imamo na raspolaganju dostupna sredstva iz strukturnih fondova za zemlje članice, ali i također i instrumenta za predpristupanje za zemlje kandidate, da se ta sredstva koriste na najbolji mogući način. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Gam. E, e, razmjena mišljenja 31. ožujka. Dobili ste e, preporuke koordinatora. Imate li komentara? Nemate? Ulrike. Ulrike. Imam jedno pitanje. E, je li bi bilo moguće da u, e, u programu za Azore dobijemo i imena, imena hotela? Hoteli za Azore mm. Dobili smo program od koordinatora, ali nemamo hotele. E, žao mi je, ne, ne poznam hotele na Azorima, mogu vam kolege reći koji su tamo hoteli. U svakom e, slučaju će vam to e, vrlo brzo javiti tajništvo. još jedan problem, žao mi je, to danas ujutro nisam znala kad smo odlučivali o terminima za Galiciju. Tada će SPD biti u Bolonji. Mi ne možemo onda e, sudjelovati. Molim da razmislimo o, razmislimo o novim e, datumima. Naša radna skupina, oprostite. E, Od naše radne skupine nitko ne bi mogao doći jer smo na te dane u Bolonji nećemo, bit ćemo mirni, neće, nećemo imati e, socijaliste s nama. Biće nam fino. A, ne. <laughs> E, naći ćemo e, sa, savjetnici će se naći i naći će drugi termin. Naravno da morate prisustvovati. Mreža će se za to pobrinuti. E, dragi kolege, nema drugih komentara, e, e, pa smo iscrpli dnevni red, a i mi smo iscrpljeni. Stoga zaključujem sak, sastanak. da glasamo o omnibusu, da ili ne. Sastanak će se održati 30. i 31. ožujka u Strasburu. Hvala lijepa e, svima. Želim vam ugodno večer.